Također smo spriječili da ono što je bila e, prečila, e, e, što je bila predložila komisija, što je trebalo imati vrlo negativan utjecaj na potrošače. To smo spriječili. Ne mogu nabrojiti sve one mjere koje smo unijeli a koje su vrlo pozitivne. Međutim, nije nam e, uspjelo da dobijemo ovu crnu listu e, proizvoda dvojne kvalitete. Pitanje je e, da li što smo sada postigli sve bacimo u koš ili da izglasamo ovaj prijedlog. A da ona revizijska klauzula bude e, iskorištena u sljedećem sazivu sazivu zato e, da se to iskoristi za zaštitu potrošača u slučaju E, dvojne kvalitete proizvoda jer ne možemo imati Europsku uniju sa e, prvom klasom i drugom klasom e, proizvoda i potrošača. Protiv toga ćemo se boriti. A glasat ćemo sutra za ovaj kompromis koji smo postigli. Hvala vam. U ime kluba ECR zastupnik Škripek. Hvala vam. Za moju generaciju i za društvo iz srednje Europe Jedno je značilo, Europska unija je značila jedno, a za našu djecu simbol Europske unije može biti ova dvojna kvaliteta proizvoda. Vidimo da se kod nas prodaje u proizvodi lošije kvalitete od onih koji se prodaju na zapadu. Europska komisija je obećala da će nešto poduzeti još tamo 2017. Tada je još e, predsjednik Juncker rekao da Slovaci zaslužuju bolju kvalitetu e, proizvoda. Dakle, hvala građanima koji su nas uputili na ovaj problem. Vidimo da, da nas međunarodne tvrtke već dugo godina otvoreno lažu. Ovaj zakonodavni tekst je prvi korak u dobrom e, pravu, pravcu. Hvala vam. U ime kluba ALDE zastupnik e, Selimović. Thank Hvala. Prije nekoliko godina kupio sam online e, sobu u jednom sjajnom hotelu e, za e, ništa novaca sobe su bile sjajne, namještaj je bio predobar, ali kad sam tamo stigao doista je bilo predobro. Nije bilo ni lijepo, ni divno, ni hotel, to je bila garaža koju je neko pretvorio u nekakvu sobu gdje sam ja trebao odsjesti. Dakle, svrha ovih ovog zakonodavstva je spriječiti takve scenarije jer su mnogi europski potrošači e, izloženi takvim prijevarama jer svakodnevno kupuju online. E, to je dakle e, pobjeda za potrošače Dakle, zauzet je vrlo razumno stajalište e, i ovo je dobro. Zbog ovoga je teže neozbiljnim poduzećima prevariti vas ovi zahtjevi online e, će osigurati da kriteriji rangiranja budu jasno vidljivi, e, da neće više biti lažnih e, lažnih kritika odnosno povoljnih recenzija. Nadam se da kolege neće upasti u klopku da to vrate natrag zbog ovog pitanja dvostruke kvalitete proizvoda. Hvala. A sada za Europsku ljevicu. Hvala predsjedniče, kolege i kolegice. Dobro je da se Europska unija okrenula zaštiti potrošača i održanja standarda imamo sada i mehanizam žalbe tu imamo međutim jedan problem, a to je problem dvojne kvalitete. Ako netko iz Njemačke e, ide u Poljsku na odmor i tamo kupi nekakove kekse e, e, sa maslacem, onda oni moraju imati ti keksi isti sadržaj maslaca kao u Njemačkoj. Imamo prakse nekim poduzeća koja prodaju inferiorne proizvode u nekim zemljama Europe, to jest na e, istoku i Europe i u srednjoj Europi. To ne možemo otrpiti. A sada za zelene gospođa Reda jednu minutu. Unator mnogih dobrih odredbi o popravima potrošača i transparentnosti online nedostaje e, jasna zabrana dvostruke kvalitete proizvoda. Žao mi je vidjeti da je ovaj parlament podijeljen ne po ideološkoj liniji nego po zemljopisnoj liniji da e, misle e, da je ovo dovoljno dobro iako je parlament odustao od stajališta o dvostrukoj kvaliteti e, zeleni nisu podijeljeni po tom pitanju mi smatramo da e, svi građani Europske unije trebaju biti tretirani jednako i to građani očekuju da ih se ne diskriminira zbog toga gdje žive tako da će im se prodavati inferioran proizvod zato bi smo radije e, uzeli si vremena da to napravimo na pravi način, a ne da e, žurno provedemo nešto gdje je parlament odustao od toga da osigura svim građanima proizvode jednake kvalitete. Hvala, sada smo završili s govornicima u ime političkih e, klubova i sada gospodin Guga ima riječ minutu i pol. Dakle, ovo je bura dan ne možemo doći do nekog sporazuma gdje nemamo diskriminacije. Vidjeli smo e, prošli tjedan diskriminaciju e, u paketu za mobilnost, a sada e, ćemo ljudima ljude diskriminirati time što im dajemo drugorazredne proizvode zbog diskriminacije. Da li želimo pravednu Europe za sve? Da li želimo istu kvalitetu proizvoda za sve? Da, želimo, nemojmo odustati. Borimo borimo se i dalje, borimo se i dalje i pobjedimo kako bismo svi u Europi imali dobar dil. Dakle, e, jednaka prava, jednaka e, Europa jednakosti gdje su svi pobjednici. Hvala. A sada gospođa Senalova ima jednu minutu. Hvala e, povjereniče kolege. E, sporazum e, koji smo postigli je opravdan jer će poboljšati situaciju za potrošače. Kaže nam se da ako to ne odobrimo sutra, potrošači će morati čekati još godinu dana. Ali ovo je dvojni standard. Ako mislite da su neka prava potrošača važnija od drugih, na primjer, neki ljudi bi se mogli opravdano osjećati kao drugorazredni građani. Zato nisam glasovala za i uložila sam amandmane. Ako se ne prihvate, moramo se vratiti za pregovarački stol. Jer ja ne mogu glasati za nešto dok se ne mogu vratiti reći svojim biračima da smo ukinuli dvojnu kvalitetu. Kako? Pa e, dvojna kvaliteta se mora smatrati nepravednom praksom. Samo ono što je doista isto možete prodati kao nešto što je isto. E, kolege, molim vas, nemojte pokleknuti pod pritiskom, nemojte mijenjati svoje mišljenje. Zabranimo dvojnu kvalitetu jer e, riječ je o, o, kredibilitetu parlamenta i Europske unije. To nije mala stvar. A sada Sada riječ ima gospođa Garancova minutu i pola. Hvala. Pa ovo je naša zadnja plenarna sjednica i dobili smo priliku morali smo okončati rasprave o količini kakao u čokoladi. Dakle, kao zastupnica izabrana u Češkoj republici e, rezultat je razočaravajući. Ne želim nekoga kriviti danas, ne želim žrtvenog jarca. Da li je to pritisak poduzeća koja pune police e, supermarketa proizvodima niske kakvoće, ali znamo e, tko je onaj e, ko će, e, ko će snositi posljedice, a to su potrošači u središnjoj i istočnoj Europi. Žao mi je što koristim ovakve izraze, ali mi smo konačno došli do zakonodavnog predloga u kojem pokušamo nešto učiniti, ali to je mekani prijedlog. E, to nas neće doista zaštititi od nepravednih praksi Dakle, mi proizvođačima dajemo na srebrnom planju mogućnost da nam nude proizvode dvojne kvalitete. Kažu pa to je zato što potrošači imaju različiti ukus, vole različite stvari. Dakle, molim vas okončajte ovu nepravednu praksu gdje imamo dvije vrste potrošača. Hvala. Gospođa Šojdrova, da li prihvaćate? Da. Imate 30 sekundi. Da, hvala. Pa ja sam e, kolegici dala plavu kartu jer je želim postaviti pitanje. Gospođa Harancova, zar ne mislite e, da koristite presnažne izraze? Vi već godinama znate za dvojnu kvalitetu u e, hrani i drugoj robi. Već godinama znate da je to nepravedna praksa koju treba zaustaviti. A tek ova komisija i ova povjerenica je je e, to stavila na dnevni red. E, nije to učinio gospodin Jukter, to je bio aktivizam. Hvala. E, imate 30 sekundi za odgovor. Uvažena kolegice, rekla sam da sam razočarana ovim rezultatom. Da, istina je da se parlament već nekoliko godina bori da bi okončao e, Europu na dvije tračnice. Vidjela sam da ovaj tekst nije tekst koji je želio parlament. Ovo nije stajalište mog odbora, nije ono za što sam se borila i stoga sam razočarana. Hvala. A sada riječ ima gospođa Konečna jednu minutu. Hvala. E, povjerenice. Prije više od godinu dana komisija nam je obećala da će dvojna kvaliteta biti ukinuta na razini Europske unije, ali ovaj tekst čini upravo suprotno. E, on e, čuva sadašnju žalosnu situaciju, a isto tako e, je zbog pritiska ova jadna komisija to zadržala nešto se e, e, događalo e, iza kulisa ovo će građani u Češkoj vrlo loše primiti. S jedne strane Europska unija nam nameće e, prijeporne obveze, a s druge strane zapadne zemlje e, rade dumping e, i te stvari nam tu dovoze i to rade otvoreno. Dakle, morat ćemo se uteći nacionalnom zakonodavstvu

da smo morali e, mijenjati direktive. Dakle, ovaj predlog e, mijenja četiri direktive. E, Naravno, većina promjena su prve dvije od ovih direktiva. Mi doista moramo imati istu kvalitetu proizvoda u cijelom unutarnjem tržištu i poštivati e, sve potrošače jednako. I mogu reći da ima dobrih promjena koje ne mogu ignorirati, na primjer pravo potrošača da se povuku iz ugovora ili da dobiju odštetu. E, naravno, naravno kompromis ne ide onako daleko kako bismo mi željeli na primjer e, da se jasnije e, govori o dvojnoj e, kvaliteti postoji šest članak u direktivi ali te iznimke su jako oslabile članak šest a naravno imamo klauzulu o preispitivanju to bi moglo biti rješenje nema nas ovdje puno puno, ali bih e, zamolio kolege da razmisle što je bolje ovo odbaciti ili glasovati e, pozitivno i čekati klauzulu o preispitivanju. Hvala. E, gospođa Šojdrova minutu i pol. Hvala kolege. Čvrsto vjerujem da ova direktiva e, će biti korisna za potrišače, da će ih zaštititi od nepravednih poslovnih praksi e, koje su problem u svim državama članicama, na primjer agresivne e, prodaje, lažne recenzije na internetu, ciljano oglašavanje E, lažni e, e, popusti. A dvije stvari su tu osobito nepravedne prakse. Ovo je u velikoj mjeri uspjeh e, Češke. Zahvaljujem kolegici koja je bila aktivna i upozoravala e, na ova pitanja. Također zahvaljujem gospođi Marečkoj e, i povjerenici koja je pripremila ovaj prijedlog i ponudila komisiji. U potpunosti se slažem da ovo nije savršen prijedlog. Slažem se da bismo mogli i trebali ići dalje i imati jasniju definiciju, ali o, na ovome radimo već dvije godine i e, to je sada e, predugo vremena, ne možemo se vratiti na početak, pa ovi dijelovi direktive koji ne funkcioniraju, e, njih možemo revidirati kasnije. Ta mogućnost postoji u direktivi. Dakle, ovo je korak u pravom smjeru jer ako i ne uspiju amandmani, molim da podržimo

ne smijemo nikako dopustiti ovakvu praksu ravnopravnost je izuzetno vana. danas šaljemo takvu poruku cijeloj europi. hvala. sada gospodin i ja sam razočaran kompromisom koji smo postigli u trijalogu. Mislim da ovaj kompromis neće riješiti u praksi dvojnu kvalitetu hrane. Na kraju ćemo imati dva različita tumačenja, e, završit ćemo na sudu e, gdje će se govoriti o markama i o tome e, što one sadrže. Oni koji proizvode proizvode dvojne kvalitete će nam se smijati vijeće neće nikog e, kazniti. Nadam se da možemo poboljšati definiciju nepravednih prakse. Ja jesam za to da jasno kažemo da je dvojna kvaliteta hrane E, nepravedna praksa točka i da se ovime samo štite e, korporacije koje ovo rade i koje traže tržište za robu niske kvalitete u istočnoj Europi. E, žao mi je da je Češka podržala taj kompromis, to je žalosno, to vrijeđa njihove građane. Biću zahvalan ako izglasamo amandmane gospođe buduće salove jer to pokazuje da ako da ne možete proizvoditi e, robu dvojne kvalitete. Ne smijemo gledati kolike su te razlike. Dakle, molim vas glasujte za te amandmane. Hvala. Sada smo e, završili popis e, registriranih govornika. Imamo spontano javljanje za riječ. Dobili smo sedam zahtjeve. Sve ću ih prihvatiti. Riječ ima gospodin Kristijan Busel jednu minutu. Eh, hvala. Znam da su pregovori bili složeni i da nije bilo eh, lako eh, naći ravnotežu da osnažimo prava potrošača, a da poduzeća mogu ostati učinkovita. Naravno da države članice mogu sad pouzeti određene mjere, ali moramo biti ambiciozniji. Ove prakse podrivaju povjerenje EU europskih građana, uglavnom iz središnjim i europskim zemljama u naše zajedničko tržište. Zato sutra moramo podržati amandman kolege Rozatuna e, pa će se time poboljšati e, ovaj zakonodavni prijedlog. Hvala lijepa. Hvala Sljedeći Izvolite. Osim argumenata koje smo čuli o dvostrukim e, mjerilima i dvojnoj kvaliteti, osim same činjenice da na istoku Europe možda postoje drugačiji ukusi nego li u središtu Europe ili na zapadu, moram vam vrlo jasno reći da su Evropljani s istoka Europe e, <clears throat> zaista zamoreni da im se daju drugačiji proizvodi. E, dosta nam je, više nam je dosta i odjeće lošije kvalitete i automobila lošije kvalitete od onih koji postoje na zapadu. Pa svi smo mi europljani. Bivši komunistički blok navikao se na određenu kvalitetu, e, navikao se na okus demokracije ne možemo više prihvaćati proizvode lošije kvalitete i ne možemo dopustiti da budemo toliko isključeni. Ne smijemo si ni mi sakriti pred istinom jer proizvodi za e, istočno tržište moraju biti iste kao i zapadno tržište i moramo prestati sa dvojnoj kvalitetom. Hvala da riječ ima za zastupnik Marijas na jednu minutu. Zaštita potrošača traži da ne postoje dvostruka mjerila. Ne mogu že postojati dvojna kvaliteta, ne može postojati različita kvaliteta za potrošače na istoku Europe. Zaštita potrošača je također zaštita jedne marke. I e, to je osim toga zaštita marki Europske unije u odnosu na marke iz trećih zemalja. To vrijedi i za grčke proizvode koji su visoko kvalitetni proizvodi i koji e, koriste pridjev makedonski. E, primjerice E, makedonsko ulje ili vino. A i Skoplje koristi taj isti pridjev i to je prava provokacija koja izaziva zabunu. Zbog toga mi, gospođo Jurovo, tražimo da se više poštuju grčki proizvodi, oni su visoko kvalitetni. A to se odnosi na one grčke proizvode i na e, kojom se govori da su makedonski. Hvala. Gospođo Zaborska na jednu minutu. Hvala lijepa. Što se tiče zemalja Istočne Europe, e, moramo reći da je pitanje dvojne kvalitete zaista ogromne važnosti. E, neke e, tvrtke nude isti proizvod pod istim imenom, ali vrlo često niže kvalitete. Ne mislim da je prijedlog koji ćemo glasati sutra dobar prijedlog. I moram reći da sam iznenađena da je komisija dobila još e, dvije godine da bi procijenila sadašnju stanje stvari. I tek onda bi komisija trebala zabraniti proizvode dvojne kvalitete. Mi već sada znamo da takva praksa postoji, proizvođači su nezadovoljni time i zato ću glasati za amandmane kojim se traži da se ta praksa zabrani. Na zajedničkom tržištu ne smijemo podupirati proizvode različite kvalitete. Hvala gospodin Deko na dvije minute. Kao građanin iz države članice koja je ušla relativno nedavno, zaista je jako važno da dvojna kvaliteta bude nešto čime se bave ovaj parlamentarni saziv. To je velika pobjeda socijalista i demokrata i zato čestitam eh, dvijem kolegicama koje su radili na tom temi. Zahvaljujući naročito Olgi, ta je tema uvedena u Europski parlament. Nema logike da se na, na jedinstvenom tržištu ne smije biti jedinstvena norma za proizvod identičnog imena i marke. I tražim zato od bugarskih e, vlasti da što prije preuzmu ovu direktivu. Jer nakon deset godina članstva u EU ne možemo tvrditi da nema dvojne kvalitete. Hvala lijepa. E, gospodin Čukan ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepa. E, dragi kolege, Postoji velik broj odredbi u izvješću Dalton u kojima se zapravo e, ruši rad koji smo e, kolege i ja napravili. Nemamo više e, iste norme i svi potrošači istočne Europe pitaće se pa što to Europa radi? Zašto druge građane tretira na drugačiji način. E, zašto Europa u nama ne vidi ravnopravne građane? E, znamo to jer mnogi naši birači su nam to rekli. Oni su nas poslali u Europski parlament kako bismo branili njihove interese. Ili se pitaju jesmo li mi tu samo da branimo interese pojedinih poduzeća. Pa to je sramota. Trebam li ja prihvatiti da Rumunje smatraju građanima drugog reda? Čini se e, da ne znamo e, e, zašto neki proizvodi trebaju imati isto ime, a različitu kvalitetu. Gospodin Polčak ima riječ. Hvala lijepa. Pa tko bi među nama radije jeo sladoled koji ima e, drugačije sastojke od onih e, koje su navedene e, za taj proizvode. to je stalna praksa. Recimo koriste se drugačije sladila ili boje. U tom smislu želim zahvaliti kolegici Senalovoj kao i drugim kolegama koji se bore za to da imamo jednaka prava. Ovako što ne može postojati u Europi jer je to protivno pravilima jedinstvenog tržišta. Svi Evropljani imaju pravo na istu kvalitetu. Podržavam amandmane. Nažalost, Češka je vlada podržala kompromis koji definicija postaje nejasnija i ne podržava prava potrošača. Vratimo se amandmanima za koje molim da glasate. Hvala lijepa. Ovim smo završili spontanim javljanjem za riječ. Sada riječ ima povjerenica Jurova u ime komisije. Gospodine predsjedniče, eh, dame i gospodo zastupnici. Eto, došla sam do zaključka da bih trebala i to iz dobrih razloga govoriti mojim materinjim jezikom, češkim. Jer mislim da je sam ovdje osjećam kao Čehinja koja je vrlo ljuta kada vide da u mojoj zemlji postoje kako hrana, tako i drugi roba lošije kvalitete. Prije godinu i po dana na sastanku e, Vijeća za poljoprivredu čula sam puno sumnji o tome da i pitali su uopće postoji li taj problem. Me Čudila sam, čula sam ovdje u ovom parlamentu gospođu Senhalovu, gospođu Borzan, koji već dulje vremena tvrde da problem postoji i da to nije jednostavno izmislio netko ko nije imao ništa drugo zaraditi. Dakle, mi smo danas ovdje predstavili direktivu kojom se priznaje da taj problem postoji. Radi se o praksi nelojalnih praksi. Pa gdje smo bili prije godinu i po dana? Tada je bilo osam država članica koje su imali različitu kvalitetu proizvoda. Razgovarala sam s različitim predstavnicima industrije, poljoprivrede i tako dalje i oni su rekli ma testovi se primjenjuju u različitom e, različite načine u različitim zemljama, ne smijemo miješati jabuke i kruške i tako dalje. A mi smo onda krenuli jednom drugom metodom i krenuli smo u drugu fazu testiranja proizvoda država članica, te smo ustanovili da 20 do 30% tih proizvoda pokazuju značajne razlike. Naša metoda koju smo pripremili je e, metoda gdje se vidi kako različite inspekcije od komercijalnih do onih koji inspiciraju prehranu e, tako, kako oni trebaju raditi i kako ih trebaju podržavati testovima. Dakle, mi metodu imamo i sada možemo ponuditi ovu metodu s kojim bismo mogli raditi. Što se pak vaših argumenata tiče, po čokolada ili sladoled imaju različitu kvalitetu. Ono što nas smeta je upravo to da bismo mi morali imati povjerenje u inspekcije. Oni trebaju načiniti prave testove i jednostavno reći da ako se stavi manje kakao u čokoladu, da je onda to jedan e, falsificiran proizvod, radi se o krivotvorini. To su stvari koje stoje u ovoj direktivi, to su stvari koje smetaju građane. Dakle, moramo imati više povjerenja u one koje nadziru tržište. Moramo dakle imati povjerenja u njih da će probleme riješiti od tog slučaja do slučaja. Da će oni dovoljno hrabri da se taj problem riješi. Gospodin Pospišil je rekao da je pravni tekst ovdje previše nejasan. Da, teško je govoriti o konceptu kvalitete jer se ovdje ne govori samo u direktivi o prehrambenim proizvodima, govori o proizvodima općeniti. Ja sam povjerenica zadužena za zaštitu potrošača i znam da se ovo odnosi na sve proizvode čak i na parfeme, na automobile, građevinski materijal i čitav niz drugih proizvoda. Iz tog smo razloga morali definirati što je nepoštena trgovačka praksa. Moramo s puno povjerenja pristupiti našim inspektorima i vjerovati da će oni ozbiljno prići ovom problemu i od slučaja do slučaja proučiti situaciju. Ja nadzirem što se radi u mojoj zemlji. Znam da ministar poljoprivrede želi nešto učiniti da se ova problematika riječi, a e, nadležne inspekcije žele da ovo uđe u nacionalno zakonodavstvo i da se sve to provodi. Pri godinu i po dana Također smo počeli sa time da senzibiliziramo građane. Gospodin Škriper je rekao da bi se građani trebali više angazirati, ali to je teško napraviti zato što građani možda sumnjaju u to, ali nemaju dokaze, čak niti e, trgovci e, iz malo prodaje e, ne znaju da jedan proizvođač radi proizvod sa različitim sastojcima. A sada će proizvođači morati dokazati iz kojeg razloga su se odlučili da naprave različit proizvod. Nadam se da će i inspektori zaista ozbiljno sve ovo proučavati. Ja sam osobno predložila jednu strožu zakone ali ovo je naravno kompromis jer kao što smo čuli većina država članica bila je protiv tog prijedloga. A ja ću pokušati nešto učiniti da reakcije u državama članicama budu takve da se proizvodi dvojne kvalitete eliminiraju iz tržišta. Drugim riječima da se jako dobro kontrolira tržište. Naravno, u skladu s direktivama, ne više od nje. I drugo, treba informirati građane i maloprodajne lance kako bi oni reagirali, ispitivali i imali informacije o proizvodima. I treća mogućnost je eventualna revizija kojom će se pokazati je li ovo zakonodavstvo dobro i daje li rezultata vidimo da ima mogućih manjkavosti. Dakle, ako se to pokaže, onda će ovaj e, zakonski propis trebati biti stroži. Ali bez ovog zakonskog propisa nećemo moći napredovati. Bićemo tamo gdje smo bili prije godinu i po dana. Dakle, dobro je da i ovaj tekst postoji surađivali smo parlament i komisija zajedno i moram reći nešto osobno iskoristila sam svu moju kreativnost i svu moju srđbu kako bi bila kreativna i e, kako bih izrazila ljutnju koju sam osjećala kao potrošač dakle zaista moramo e, ovo usvojiti i onda eventualno revidirati ovu direktivu. I mislim da postoji mogućnost da radimo s kompromisnim rješenjem. Ja ne mislim da je rješenje dreći medijima da je ovo još jedan dokaz razlika između istoka i zapada, još jedna razlika među nama. Apsolutno se protivim takvim argumentima. Baš kao se što je protivim E, da so, kada netko kaže da je istočna ili središnja Europa e, smeće i otpad zapadne Europe. Ne, apsolutno se tome protivim. Oprostite što sam ovako dugo govorila i e, mislim da je ovo ipak dobar kompromis da će se usvojiti u parlamentu. Hvala, a sada riječ na kraju me izvijestiti gospodin Dalton. Hvala. Oko 90% kolega se javilo na jednu temu, dvojnu kvalitetu. A slažem se s vama, ovo je izuzetno bitno po pitanju dvojne kvalitete, ali ono što mi nije jasno E, zašto kolege žele se protiviti cijelom prijedlogu zato što jedna stvar nije prošla i zaboravljaju sve ono što je napravljeno. Situacija nije uvijek u konačnici loša zašto što su neke stvari, neki sastojci različiti. U jednoj kraljevini Coca-Cola se radi s jednom vrstom šećera, u Belgiji i Francuskoj s drugom vrstom šećera dobro, e, tko je tu protiv? A što je s Coca-Colom? Glukoza koja se koristi u istočnoj Europi kao e, i u SAD-u. Dakle, ako taj amandman prođe, onda bi se to morali napraviti za baš svaki proizvod u Europskoj uniji. Na milijune proizvoda. To nije moguće. Nije moguće niti da ovaj, bez ovog amandmana se ponovno vrati za pregovarački stol neće više biti pregovora. Vijeće je rekao da neće načiniti više niti jedan ustupak. Prema tome, nije u redu da komisija predlaže nešto drugo je ako Europski parlament zauzme nerealno stajalište jer onda nećemo postići baš ništa. Ono što smo već postigli na mnogo, mnogo tema e, kojih i, e, i um, tu ne smijemo, ne smijemo odbaciti. Prije kraja, prije nego što završim, hvala kolegama iz mog ureda. Hvala svima. Hvala i vama. Ovime završavamo raspravu, e, a sutra će se e, o ovoj temi glasati. Hvala. A sada prelazimo na izvješće gospođe Ajuzo transparentnost i e, slijed rizika u prehrambenom lancu u Evropi. Gospođa Juza ima riječ na četiri minute. Micro, please. Señor presidente, señor comisario, hoy me complace enormemente Poštovani gospodine predsjedatelju, poštovani gospodine povjereniče, drago mi je što mogu reći da nakon 20 godina u Europskom parlamentu imam priliku govoriti kao izvjestiteljica e, na temu transparentnosti i održivosti procjene rizika u prehrambenom lancu. E, kada sam e, počela raditi na razini Europske unije. To je bilo u doba kada je vladalo kravlje ludilo i bilo je u međuvremenu i puno drugih kriza povezanih s prehrambenim lancem. U međuvremenu možemo konstatirati da doista imamo najstroža pravila kada govorimo o kontroli hrane, kontroli prehrambene industrije. Postoji visoka razina izvrsnosti u našoj prehrambenoj industriji a kao osoba koja je e, izvjestiteljica na ovu temu mogu potvrditi da imamo proizvode visoke kvalitete a istodobno poštujemo propise. Međutim, došao je trenutak da e, ažuriramo propise iz 2002. Ne samo zato što trebamo uvesti strože propise u nekim područjima, nego i zato što naši građani sve više pokazuju sve veći interes E, za određene e, pojedinosti i detalje u prehrvenom lancu, a pritom e, koriste i znanstvene savjete i znanstvenu ekspertizu. Ovo izvješće Prošlo je međutim kroz e, parlamentarnu proceduru e, u vrlo kratkom roku i nismo imali dovoljno vremena za javnu raspravu. E, to nije odgovarajući postupak. Mi trebamo govoriti o sigurnosti hrane općenito, ne samo o transparentnosti. E, kada govorimo o kvaliteti hrane, svjesni smo toga da postoji e, nadležno tijelo, međutim ne postoji odgovarajuće tijelo što se tiče e, upravljanja rizicima. Međutim, ne želim dovesti u pitanje značaj ovog dogovora. Ovo pokazuje da postoji e, proces odlučivanja koje počiva na znanstvenoj ekspertizi u kojoj se oslanjamo na visoku razinu javnog zdravstva u Europi. Istodobno važno je ojačati povjerenje e, naših građana i povećati razinu transparentnosti svih procesa u ovom kontekstu. To znači da će građani imati jednostavan pristup e, znanstvenim studijama koje se odnose na odobravanje a drugim riječima e, Kod podnošenja e, zahtjeva objavljivat će se relevantni e, podaci, a istodobno će se uspostaviti baza podataka kako bi se osiguralo da poduzeća koja traže odobrenje za određene proizvode moraju osigurati potrebna izvješća. Osim toga, ona poduzeća koja ne budu poštovala ove nove propise e, bit će podložna kaznama. E, na ovaj način e, uvodimo ravnotežu između transparentnosti i interesa sektora, a dalje ćemo promicati inovacije u prehrambenom sektoru u Europi. To znači da će informacije koje se objavljuju E, biti takve da e, se neće morati objavljivati ukoliko će proizvesti negativne i štetne učinke u pogledu konkurentnosti, a pritom ćemo voditi računa o pravičnosti. Što se tiče organizacije Europske agencije za sigurnost hrane, drago mi je što smo ovdje uveli određene nove odredbe. E, Europski parlament e, šalje svoje predstavnike na odbor, a osim toga sve će države članice moći e, sudjelovati u radu odbora i dati svoj doprinos. E, jako je važno da proizvodni procesi zadrže povjerljivost kako bismo mogli zadržati konkurentnost Zadnji dio izvješća odnosi se na procjenu rizika i znanstvene dokaze. Istodobno ćemo ovom uredbom povećati učinkovitost u procesima odlučivanja i isto tako transparentnost. E, cijeli e, proces e, omogućen je uz doprinos Europske agencije za sigurnost hrane i Europske agencije za kemikalije. Zahvaljujem. Hvala lijepa. A sada u ime komisije riječ ima gospodin Katainen. Uvaženi gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Europska unija ponosi se vrlo učinkovitom sustavom e, kojim se osigurava sigurnost hrane, najučinkovitijim na svijetu. Istodobno se sve više ponosimo svojom hranom e, i izvorima hrane i građani su sve osjetljiviji što se tiče procjene rizika i upravljanja rizicima u prehrambenom lancu. I stoga nije nikakvo iznenađenje da europski građani traže dodatna jamstva kada govorimo o sigurnosti hrane. E, rezultati procjene primjerenosti propisa i građanska inicijativa koja se odnosi na glifosat e, govore tome u prilog. Prije nego što e, još nešto kažem, prvo bih odao priznanje Europskom parlamentu i vijeću. Pozitivan ishod međuinstitucijskih pregovora o prijedlogu komisije za donošenje uredbe o transparentnosti i održivosti procjene rizika Europske unije u prehrambenom lancu važan je korak. Oba su zakonodavca e, odlučna su i bila su odlučna u usvajanju ove uredbe nastavno na konstruktivnu razmjenu mišljenja. E, postojali su e, brojni dogovori koji su ostvareni u rekordnom vremenu od 10 mjeseci. Ovi novi e, propisi o transparentnosti značajan su korak prema naprijed kako bismo udovoljili očekivanjima građana koji očekuju veću transparentnost e, u procjeni rizika u e, prehrambenom lancu. Rekao bih nekoliko riječi o glavnim obilježjima ove uredbe. E, privremeni e, dogovor predstavlja e, reviziju europskog sustava o sigurnosti hrane, a težište je na transparentnosti. Transparentnost u trgovini i procjeni rizika daje doprinos legitimitetu Agencije za sigurnost hrane nadležnog tijela. Time povećavamo povjerenje građana u sustav procjene rizika i osiguravamo da EFSA um, može polagati račune europskim građanima. To je bio naš cilj i zahvaljujući tome ostvarili smo privremeni dogovor tako da zahtijevamo objavu svih znanstvenih studija i uh, podataka. Uh, to se zbiva rano u fazi procjene rizika. E, nakon što se ocijeni da su e, zahtjevi valjani i dopušteni. Objava je povezana sa druge dvije predložene mjere javnom raspravom e, temeljem podnesenih studija i postupkom obavijesti komisiji da pruže potporu u procjeni postupka izdavanja odobrenja i unos podataka u bazu podataka EFSE. E, to će značiti da će EFSA imati pristup relevantnim znanstvenim dokazima prije izrade znanstvenog mišljenja. E, povećan nadzor javnosti također e, može pomoći kako bi se osnažilo povjerenje građana, odnosno potrošača u proces procjene rizika. Istodobno svjesni smo potrebe da održimo konkurentnost europskog prehrambenog sektora. Kako bismo potaknuli inovacije, predvidjeli smo zaštitni mehanizam za zaštitu i mogućnost čuvanja tajnosti povjerljivih informacija. Isto tako, privremenim sporazumom e, štitimo postojeća prava e, podatke e, koji su povjerljivi i zaštitu osobnih podataka. E, ne samo da je to ključni element za poticanje inovacija, nego je isto tako iznimno važno za potrebe globalnog priznanja e, sigurnosti europskih proizvoda. Iznimno je osim toga važno pružiti potporu podnositeljima zahtjeva malim i srednjim poduzećima, tako da su predviđene posebne odredbe kojima se osigurava besplatan savjet EFSE malim poduzećima. Savjeti služe boljem razumijevanju postupka podnošenja zahtjeva i na taj način olakšano je poslovanje inovatorima. Kako bismo osigurali veću transparentnost i održivost, države članice će biti zastupljen na razini e, upravnog odbora EFSE. Upravni odbor EFSE uključivat će i dva člana koje imenuje Europski parlament. Kao što uvaženi zastupnici znaju, tu odstupamo od uobičajene procedure parlamenta, vijeća i komisije koje se odnose na e, decentralizirane agencije e, odredbe iz 2012. E, komisija će podnijeti izvješće Europskom parlamentu što se tiče ovog odstupanja. E, ne želimo dovesti u pitanje neovisnost EFSE, ali e, države članice će biti aktivnije i imat će i svoje stručnjake koji će surađivati s EFSOM. E, važno je odaslati jasnu poruku što se tiče procjene rizika i te informacije moraju biti dostupne našim građanima. Privremenim sporazumom pokazujemo da smo svjesni e, postojanja rizika. Iznimno je važna komunikacijska strategija pomoću kojeg ćemo osigurati da poruke budu jasne i dosljedne e, bez obzira na to da li dolaze od komisije, EFSE ili država članica. Uvažene zastupnice i zastupnici, odajem vam priznanje na vašem angažmanu i opredjeljenosti i odlučnosti koju ste pokazali kako bismo došli do privremenog sporazuma. S nestrpljenjem e, očekujem daljnje rezultate. Hvala. E, zahvaljujem e, povjereniku gospodinu Katajnenu. I sada dajem riječ zastupniku Santo Rau u ime odbora za ribarstvo. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Želio bih e, izraziti zahvalnost svima koji su bili uključeni u pregovore. Posebice zahvaljujem različitim izvjestiteljima Nažalost, e, nemam ovdje priliku skrenuti pozornost na sve e, pozitivne rezultate budući da imam na raspolaganju samo jednu minutu. E, drago mi je što možemo konstatirati da još uvijek da postoji uključenost različitih sektora, ali još uvijek nije uključen predstavnik ribarstva. E, postoje e, velike količine proizvoda koji se uvoze iz trećih zemalja, a postoji potreba da e, postoje podjednako visoki standardi transparentnosti transparentnosti i e, e, kvalitete proizvodnje e, kao i kada se radi o europskim proizvodima. Osim toga, iznimno je važno da vodimo računa o bolestima kod kojih dolazi ukoliko ne postoji odgovarajuća kontrola prehrambenih proizvoda. Hvala. Zahvaljujem. U ime Pučene riječ ima zastupnica Delej. Jedna minuta. Hvala. Povjereniče, dragi kolege, za cijelo vrijeme ovog saziva bavili smo se pitanjima pesticida, postupcima odobravanja proizvoda. Dakle, pitanje prehrane i zdravstvene ispravnosti hrane sve je bitnije za naše sugrađane. One žele znati kako se vrši nadzor i moramo im odgovoriti sa zakonskim propisima. Naši postupci moraju biti jasniji i transparentniji. To će, nadam se, također omogućiti da se povrati povjerenje naših sugrađana u naše agencije i naš način donošenja odluka. Glavno pitanje je naravno trenutak objavljivanja podataka. Trebamo imati ispravni odgovor i ispravnu ravnotežu između info, i mirenja a moramo znati da naše tvrtke i mala i srednja poduzeća moraju se nositi sa konkurencijom trećih zemalja iz cijelog svijeta. Zahvaljujem radu gospođe Pilara Juzo i e, radu izvjestitelja u sjene. I na kraju ovog mandata želim reći još jednom da želim da sve odluke koje donosimo budu utemeljene na čvrstim znanstvenim podacima jer samo to će omogućiti da e, imamo puno povjerenje u to te odluke koje se donose kako bismo izbjegli da se da itko to iskorištava da širi strah i e, da E, koristi to u svoje pofilističke tvrtke. Dakle, to je jako bitno. Hvala lijepa. E, na redu je zastupnica Dali u ime socijalista i demokrata. Izvolite. E, hvala lijepa. Sjećamo se e, postupka odobrenja glifosata. Došlo je e, do e, velikog skandala i ova uredba posljedica je toga. Drago mi je da je došlo do građanske inicijative.